Dakle, prvo razmatranje izvješća na vlastitu inicijativu sa gospodinom Brokom kao izvjestiteljem. Gospodine Brok, želite li nastaviti? Radi se o vašem izvješću. Vidim da se publika eh, nije promijenila, tako da možemo smatrati da sam uvod već dao rad bih čuo vaše kritičke komentare kako bismo mogli osnovne točke promijeniti prema potrebi nakon onoga što smo već čuli i doznali od našeg panela, tako da bih rado čuo od kolega prijedloge. Kako smatra da bi se stvari mogle poboljšati? Hvala lijepo. Hvala gospodine Berok. Dakle, nacrt izvješća ste na engleskom dobili već mailom. će na raspolaganju na svim jezicima tijekom ovog tjedna. Imat ćemo izvjestitelje u sjeni koji će dobiti riječ najprije u ime SID-a, gospodin Pasku. Hvala vam lijepo, zapravo gospodin Boštinaru, izvjestitelju Sjenino nije u gradu, pa trenutno se u, je u Rumunjskoj zbog medicinskog zahvata, pa me zamolio da umjesto njega pročitam nešto što mi je pripremio. Eto, malo ću vježbati svoje čitanje na engleskom na radost sviju, osobito Elmara. Nakon što su pobrojani svi čimbenici koji transatlantskom odnosu pridodaju važnost koju je nekada imao, ima i dalje, gospodin Boštinaru smatra da postoje određena poboljšanja koja BSD klub zastupnika želio ponuditi. Citiram. Bojim se da moramo prepoznati prije svega neke protekle greške i utjecaj ratova na u Iranu i Afganistanu na cijelu regiju Bliskog istoka. Zatražit ćemo nove i proaktivnije uloge Europske unije što se tiče birodnog procesa na Bliskom istoku i podržati sve napore kako bi se očuvao iranski nuklearni sporazum tražeći istodobno diplomatsko rješenje da se osudi i pozabavi pitanjem njihovog uključenja u aktivnosti u Siriji, Jemenu i razvoj e, balističkog programa koji predstavlja prijetnju stabilnosti i miru na Bliskom istoku. Trebali smo zajednički se usprotiviti Rusiji u Siriji i okolici i konačno mm, radimo na multilateralnom sistemu i vjerujem da je u interesu sviju strana da ga se očuva i poboljša, a ovo izvješće se mora više usredotočiti na to, uključujući i osnaživanje Svjetske trgovinske organizacije i UN-a, te tražiti bolju suradnju između sad i Europske unije po vanjsko-političkim pitanjima. Zbog toga bi važno bilo da Europska unija ima ujedinjen stav Toliko od mojeg kolege. Dodat ću samo kratak komentar. Po meni, u trenutnom stanju stvari u svijetu čak niti SAD ne može reći da može sve napraviti sam. Treba će prije ili kasnije saveznike, tako da malo pre avanturistički reći briga me za sve, mogu ja to i sam. Toliko od mene, hvala. Zahvaljujem gospodine Pašku. S obzirom da ne vidim sve izvestitelje u sjeni ovdje, želi li se javiti bilo tko od izvjestitelja u sjeni za riječ? Dakle, najprije izvjestitelji u sjeni, vidim da ih nema. Zatim riječ dajem gospodinu Milanu Mono. Izvolite. Zahvaljujem. Nisam imao previše vremena pročitati izvješće Elmara Broka u potpunosti jer je tek danas početkom, tijekom podneva poslano. S obzirom da sam i sam bio izvjestitelj na ovu temu i slične odnose sa tijekom predsjednika Obame, mogu prije svega čestitati gospodinu Broku, jer ovo izvješće mišljenje okuplja sve najvažnije elemente i usredotočuje se na stratešku važnost odnosa SAD-a i Europske unije bez obzira na trenutnog predsjednika Bijele kući. Tako da je vrlo dobro da u početnim stavcima se usredotočuje na strateški odnos i nadamo se da je to nešto što se neće promijeniti usprkos turbulentnim vremenima, trenucima koje trenutno proživljavamo. Tijekom prethodne rasprave Čuli smo da sve dolazi svome kraju, no imali smo desetljeća zajedničkih interesa, vrijednosti i nadam se da će se to ipak nastaviti. Mi smo i dalje međusobno važni partneri, što se odražava i u ovom tekstu, pa bih čestitao gospodinu Broku na tome što je stavio naglasak na to. Zahvaljujem mu također i zbog toga što je uključio zamisa uspostave transatlantskog političkog vijeća, moje zamisli, što smatram da bi bilo doista od velike koristi i sretan sam što je gospodin Brok uključio tu zamisao u nacrt mišljenja. Da kako treba će mi malo više vremena da sve detaljno proučim. Ako pogledamo bilateralne točke i osnaživanje partnerstva, mislim da moramo poslati jednu trgovinsku i ekonomsku poruku, to mislim na INTA odbor. Istina je da želimo i ekonomske i trgovinske veze osnažiti, znamo da je TTIP malo stavljen po strani, No, radi se o tome da nije Europska unija ta koja je TTIP stavila na led. Znamo je da predsjednik Obama ima određene sumnje, mi smo raspravljali o tome. Ali potrebno je naglasiti da ono što doista želimo je ambiciozan sporazum za obje strane, da se ne bavimo samo trgovinskim mjerama, već da te mjere će zajamčiti pristup javnoj nabavi, kao što je gospodin Garnier spomenuo, Tako da u stavcima 5 do 12 moramo uključiti zamisao da želimo intenzivirati ekonomske veze bez obzira na to što sam gospodin Trump možda misli. Ne čini mi se da je to dostatno naglašenja. Naglašeno. Eto, to je možda ni dodatak koji bih ponudio i koji smatram da bi dobro došao u tekstu. Hvala. Hvala lijepo, želi tko drugi uzeti riječ? Ukoliko ne, trenutni vremenski okvir je dakle razmatranje nacrta danas, rok za podnošenje amandmana 7.6. u 11 sati, usvajanje na mišljenje odbora INTA 20.21.6. drugo razmatranje na našem odboru 9. i glasanje u afetu, isti datum i glasanje na plenarnoj u rujnu. Gospodine Brok, želite li za kraj što reći? Ukoliko ne, završit ćemo ovu točku. Ukoliko da. Zahvalio bih kolegama. Dakle, želimo određeni kontinuitet u ovom izvješću, tako da mi se svidjelo što sam mogao preuzeti neke točke iz izvješća mog kolege. i za to ne mogu sam preuzeti zaslugu, to je došlo iz prethodnog izvješća, ali rekao bih da se radi u jednom neprekinutom procesu, razmotrit ću svakako komentare i amandmane. Vremenski okvir je poprilično ambiciozan jer se radi o složenoj temi, radi se o jednom cilju koji nam neprestano izmiče. no nadam se da ćemo moći sve odraditi u vremenskom roku. Nakon što zaprimimo amandmane, imat ćemo još mogućnosti za međusobne sastanke kako bismo sve izgladili. Hvala gospodine Brok, nadam se da će sve ispasti dobro. Za tri minute nastavit ćemo sa sljedećom točkom dnevnog reda razvinom gledišta sa Aleksandrom Papan Dopolom, voditeljicom misije Euleksa Kosovo. Tri minute pauze. As Kao što sam rekla, sada prelazimo na točku broj 17, razmjena gledišta u kojoj sudjeluje Aleksandra Papadopoulou, voditeljica misije EULEX Kosovo. Kao prvo, pozdravljamo gospođu Aleksandru Papadopoulou, voditeljica eh, misije Europske unije za uspostavu vladavine prava, EULEX na Kosovu. To je najveća civilna misija eh, Europske unije. Posljednjih devet godina je je pomagao kod uspostave vladavine prava i pravosudne reforme na Kosovu. Smanjuje se njegovi kapaciteti, a mandat završava 14. lipnja. Novi mandat će se vjerojatno više usredotočiti na to da EULEX e, se usredotoči na praćenje i na pružanje podrške. Gospođo Papadopolo, poticanje proširenja Europske unije je strateški prioritet ovoga odbora E, želimo i dalje pustiti otvorena vrata za svih šest zemalja, uključujući Kosovo, a moramo osigurati da ne dođe do smanjenja razine vladavine prava i dobrosusjedskih odnosa. Situacija na Kosovo područjima nije ohrabrujuća, blago rečeno, a zato EULEX ima jako važnu i tešku zadaću e, proces pristupanja je takav da se treba odvijati efikasno kroz transparentnu tehničku i financijsku pomoć ulaganja u proširenje je u vlastitom interesu Europske unije. Europski parlament želi osigurati e, za porezne obveznike dobru vrijednost za novac i dobro korištenje financijskih resursa e, sada i nakon 2020. Jedno je jasno, ne možemo imati dvojne standarde. E, nijedan slučaj lošeg upravljanja, nedoličnog ponašanja ili korupcije ne može se tolerirati. Navodne nepravilnosti u Eulexu su i velika zabrinutost Europskog parlamenta. A mi očekujemo da će se provesti istraga i da će se popraviti stanje. Gospođo Papadopolo, oblikovanje i kontroliranje procesa pristupanja je važno za AFET i mi imamo naše izvjestitelje za zemlje Zapadnog Balkana. Oni će biti vrlo aktivni danas u našoj raspravi nakon vaše uvodne izjave. Pogotovo mislim na gospodina e, izvjestitelja za Kosovo Šoltesa. Međutim, prije nego što vam dam riječ, gospođo Papadopulo, moram reći da e, ovdje s nama gospodin Kenet, e, zapovjednik civilne misije i gospodin Kenneth ima riječ kako bi dao uvod. Hvala. <clears throat> Hvala vam na ovim uvodnim riječima. Htio sam samo opisati kontekst prije nego što dam riječ Aleksandri, koja je voditeljica misije EULEX. Kosovo je naša najveća misija od samog početka 2000 2008. godine. To je dobar primjer misije koja pokazuje, pokazuje kako se razvije zajednička sigurnosna i vanjska politika. To je politika ne samo za reformu policije, nego općenito za vladavinu prava i u sredini svoga mandata imala je reformu policije i pravosuđa. Na Kosovu, kao u mnogim misijama, situacija je zahtjevna a da nije situacija zahtjevna ne bismo trebali biti tamo. E, možemo reći da je s godinama misija se promijenila. Imali smo tisuće kolega koji su mnogo e, marljivo radili. Ponekad se ne razumiju naši dobri e, rezultati, prenose se samo loše vijesti. Mislim da se općenito imamo visoku razinu poštovanja od građana na Kosovu i jučer sam bio na drugom odboru i tamo smo također govorili o tome. Vrlo je teško procijeniti prevenciju, a mnoge misije se kritiziraju i pita se kako ćete mjeriti uspješnost. Možemo dati neke konkretne primjere, ali nikad ne bismo znali kakav, kako bi Kosovo izgledalo da mi nismo bili tamo na terenu. Mi smo sigurno učinili nešto, potaknuli promjene mm, se raznim međunarodnim partnerima i SAD-om, UN-om i drugim ključnim dionicima u ovom regionalnom kontekstu. Mi smo do sada surađivali na raznim programima i dobro poznajemo njihova pravila. Dakle, naša misija je važan igrač u toj regiji. Uvijek smo imali e, pristup partnerstva. E, države članice su nam dale svoj mandat. I još krajnji komentar e, na samom kraju. Aleksandra je voditeljica misije, ne zato što je žena, nego zato što mi stvarno radimo ono o čemu govorimo ja želim sada opisati tako, reći, želim reći da je ona najbolja voditeljica misije koju smo do sada imali. Ova žena je dobila poštovanje mnogih partnera na Kosovu i svakako je poštuju državama članicama, tako da sa velikom, velikim zadovoljstvom sada dajem riječ Aleksandri Papadopulo koja će nam opisati e, rad kojim se bavi na Kosovu. Hvala na ovim ljubaznim riječima za gospođu Papudopulo. Bez okljevanja dajem vam odmah riječ. Izvolite. Hvala predsjedateljice na ovim pozdravnim riječima. Zahvaljujem kolegi na ovim lijepim riječima. Zahvaljujem svima što ste mi dali mogućnost da danas e, prezentiram misiju na Kosovu. Ovo je prikladan trenutak da se o toj misiji govori o Kosovu i o budućnosti. U lipnju, kao što predsjedeljica rekla, naš mandat će doći e, kraju i misija je sada pred raskrižjem. ne samo da ćemo imati ponovnu rekonfiguraciju što se tiče brojki, nego ćemo imati već brisak na misiju. Stvorit ćemo novu misiju, e, figurativno govoreći, i ova misija će se koncentrirati na različite elemente, odnosno na prethodnu. E, usredotočit ćemo se na manji opseg pitanja koji su od jako velike važnosti za Europsku uniju. Nakon deset godina misija se mora prilagoditi novim okolnostima. Situacija na Kosovu danas nije kao i prije deset godina. Došlo je do promjena i moramo ih primijetiti, priznati, ali tu postoje još uvijek problemi i izazovi s kojima se trebamo suočiti, a misija se treba prilagoditi njima. E, priznati rezultate, ali i izazove, 28 e, država članica i institucije su učinile korak dalje i pokušale su Eh, sada stvoriti novu misiju u tranziciji. Kosovo je u tranziciji, pa i nova misija mora biti u tranziciji kako bi ispunila svoju zadaću. Prije nego što govorimo o budućnosti, htjela bih istaknuti neka dostignuća iz prošlosti, zato što je važno znati kako smo započeli. Pokušat ću navesti samo činjenice, nakon toga svi mogu imati vlastito mišljenje o tome jesmo li bili uspješni ili nismo i u kolikoj mjeri. EOLEX 640 um, od odluka u slučajevima organiziranog kriminala, pranja novca i trgovanja ljudima. Imali smo i građanske slučajeve u kontekstu posebnih uh, vijeća uh, u Kosovskoj agenciji za nekretnine. Ove su um, ovdje smo obuhvaćale smo, se, smo, obuhvatili, smo slučajeve protiv visokih dužnosnika i naši pravni stručnjaci su dali e, važne savjete e, kosovskim kolegama temeljeći se na dodanoj vrijednosti EU Lexa i njegove pozicije unutar sustava e, prava na Kosovu jer cilj je stvaranje rezilijentnijih institucija kroz sustavni pristup, a ne na tome da se sve temelji na kratkoročnoj pomoći. Osim toga, što se tiče istraga, misija je istraživala u 251 slučaju ratnog zločina. To, time smo riješili zastatke u tom području na Kosovu. Bez obzira na stare slučajeve, misija je također pokrenula 98 novih istraga vezano uz ratne zločine i prve e, je također uvela prve slučajeve istrage silovanja kao ratnog oružja. Više od 2400 e, slučajeva kaznenog dijela su e, proslijeđena državnom odvjetništvu i posebnom uredu Kosova s kojima su rađivali, pogotovo što se tiče područja Mitrovice. E, misija je uključena u raznim fazama postupaka u preko 1400 slučajeva, uključujući 210 e, ratnih zločina, financijskih zločina, slučajeva korupcije i više 140 slučajeva organiziranog kriminala. Od samog početka EULEX-ovi tužitelji su uspjeli dobiti osuđujuće presude u slučaju korupcije i organiziranog kriminala. Bez obzira na slučajeve i njihove brojke, E, Institut fonetičke medicine je proveo 600 operacija i 430 procjena na terenu, uključujući 153 egzumacije za lociranje nestalih osoba, 147 osoba identificirano ukupno, uključujući 300 nestalih osoba, 1000 dokumenata jer je procijenjeno i e, također su uzorci kostiju poslani na analizu. Osim toga, EULEX je dao zakonodavnu pomoć e, kosovskim vlastima i pomogao u pisanju 150 zakona, administrativnih e, e, uredbi i tako dalje. Također smo dali podršku carini i sad imamo jedan 1,2 milijardi eura koje je dobro iskorišteno od početka pokretanja službe. Broj zapljenjenih e, predmeta na aerodromu Prištini povećao se za 500% u vrijednosti. Eulex je ponudio strukturiranu pomoć policiji. Danas se policija smatra jedna od najkompetentnijih u regiji i najbolje funkcionirajuće institucije na Kosovu. Također smo ponudili materijalnu pomoć e, osoblju na graničnim prijelazima. E, šest e, graničnih prijelaza otvoreno između 2012. i 2013. godine. Surađivali smo s Europskom komisijom i lokalnim vlastima kako bismo podržali stvaranih šest graničnih prijelaza. E, integracija sjevera i juga nam je važna i morali smo paziti na provođenje sporazuma o slobodnom kretanju e, i obuhvatiti kontrolu registracija i osobnih iskaznica. obuhvatili smo razne granične prijelaze prema Makedoniji, Hrvatskoj i drugim državama. E, postavili smo tim za brzi odgovor e, i obuhvatili veliki broj policajaca. E, pomogli smo Uredu Europske komisije da preda 2500 knjiga um, iz matičnog ureda koji se nalazio u Srbiji i mislim da je to dobar primjer integracije sjevera koja se počela e, primjenjivati e, prošle godine i dali smo podršku tužiteljima i pravosudnom sustavu. Ovo je prošlost, a sada moramo govoriti o budućnosti. To je prilika za mene da kažem da preko deset godina deset tisuća osoba srođivalo je sa eulex to su stručnjaci i njihov doprinos trebamo podcrtati danas. E, na tome su radili moji prethodnici koji su postignuli toliko važnih rezultata u teškim uvjetima. Pogledajmo kako će izgledati nova misija, novi mandat kako će on izgledati i biti formuliran. Moramo priznati da je Kosovo treba uhvatiti u koštac sa upravljanjem krizom. E, mora izaći iz krize i sada je trenutak da priznamo njihova dostignuća i da e, prijeđemo na druge vrste pomoći Europske unije. To ne znači da će Europska unija napustiti Kosovo. E, naše aktivnosti i naši savjesti savjeti e, pretvorit će se u pomoć drugih aktera ili pojedinačnih država članica ili međunarodnih partnera. E, tri područja su ona gdje je EULEX dao savjetovne usluge. Policija i carina mislim da su dovoljno sazrele sada i mislim da će se pomoć njima pružati kroz druge instrumente, projekte e, twinninga twininga i tako dalje jedno područje koje je problematično, na kojem treba još poraditi, e, to je područje e, praćenja i savjetovanja. E, tu će Eulex još uvijek biti aktivan. Imali smo jako dobru suradnju sa uredom u Prištini, USAID-a. Tako je važno spomenuti ovdje u Briselu i ova tranzicija se još uvijek događa u Prištini i naša je suradnja s drugim uredima Europske unije krucijalna i stvarno smo e, u se e, i drugim uredima smo stvarno zahvalni za suradnju. Važno je da Kosovo shvati da Kosovo shvati da je odgovornost to je ključna riječ za budućnost. U ovom procesu sazrijevanja Europska unija mora im stajati uz bok, ali to ne mora nužno biti u obliku EULEX-a. Što se tiče izvršnog dijela mandata, novi mandat e, zaključuje naš ulog u ovom sustavu. Od lipnja više nećemo imati EULEX-ove tužitelje u ovom sustavu. S druge strane imamo dosta, dosta predmeta, bez obzira na sudske procese, imamo neke predmete koji još uvijek nisu dovoljno dobro pripremljeni da bi se prosjedili sudu ili imamo jako malo dokaza i mnogo tih predmeta e, će se e, prebaciti i uručiti lokalnim vlastima. Taj proces u tijeku, vrlo je kompliciran zato što govorimo o stotinama tisuća stranica koje se trebaju prevesti na albanski i na srpski. Predmeti se trebaju procijeniti na temelju rizika i trebaju se obraditi na vrlo uredan način jer će Eulex i dalje pratiti ove predmete i sudske procese i nuditi savjete našim kolegama sa Kosova. E, radi se o velikom poslu koji trebaju odraditi. U novom mandatu ćemo i dalje nuditi e, pomoć. Jasno je da našu ulogu podržava poseban sud u Hagu i zato ćemo nastaviti na tom putu. Što mislimo o EULEX-ovom radu do sada? Je li sve bilo savršeno? Naravno da nije. Ovo je bila prva misija Europske unije sa izvršnim mandatom u području gdje je politika promjenjiva i gdje je situacija teška nije realistično očekivati da sve treba biti 100% dobro učinjeno. Ako smijem reći e, koje su bile pogreške, ne želim koristiti uopće riječ pogreška, ali što smo mogli drugačije učiniti? E, e, to radi se pogotovo o upravljanju očekivanjima građana Kosova, država članica i što se tiče i naših očekivanja e, osoblja Euleksa, moramo reći da smo ovdje naišli na velike poteškoće u području vladavine prava. E, to je područje koje je nedavno izišlo iz rata i dosta toga je trebalo postići. Mislim da je Eulex napravio mnogo više od malih koraka. Ipak trebali smo se bolje suočiti s očekivanjima. Mnogi se pitaju što e, kosovci misle o Eulexu. E, to je vrlo komplicirano pitanje, ali i odgovor se na papiru je tehnička misija i ipak ne smijemo pocijeniti političke reperkusije njezina rada. E, politička scena na Kosovu utječe e, na naš rad, ali ako postanete dio političke scene na Kosovu, e, onda ćete biti pod paljbom. Pojednostavljeno rečeno, Mnogo ljudi očekivalo je mnogo više što se tiče sudskih postupaka i sudskih odluka. Neki vođe nisu voljeli da se mi upličemo i ponekad je došlo do e, sukobljenih e, mišljenja i to se objavljivalo i u medijima. E, treba sve sagledati hladne glave i tada ćemo primijetiti da su reakcije na naš rad bile vrlo pozitivne. Što se tiče vladavine prava, znamo da to nije samo tehnička vježba. Radi se o društvenim promjenama koje su potrebne, treba mijenjati e, ponašanje, mentalitet društva. E, Kosovci ne mogu samo očekivati da će se sve promijeniti. Vladavina prava je e, europski put, to je proces transformacije koji zahtjeva mnogo vremena. Tu su i problemi, ali na kraju svi shvaćaju da je to svakako dobrodošlo i to znaju i kosovci o EULEX-u. Kosovo se nalazi na prekretnici. Ovaj proces transformacije ima pozitivne i negativne strane, ali ja mislim da Kosovo greda prema naprijed. Naravno da imamo i neke nedostatke, nije sve savršeno, ali ne bi bilo fair reći da Kosovo ne ide u pravom smjeru, jer ono ide u pravom smjeru. Ovo, ovaj, zas, ovaj put prema vladavini prava je put prema Europskoj uniji i na tom putu mislim da Kosovo treba pomoć Europske unije, bez obzira li to u obliku eulex ili obliku, obliku nekog drugog e, instrumenta. Oni gledaju na Europsku uniju, pogotovo mladi. 70% populacije e, Kosova ima manje od 30 godina i to je najveća nada za budućnost. Hvala. Thank you very much, Mrs. Hvala vam lijepa, gospođo Papadopoulou, na tom iscrpnom informiranju. Hvala vam još jednom. Vidim ovdje gospodina Igora Šolteša, on je naš izvjestitelj za Kosovo. Želite li dobiti riječ? Da. Izvolite, gospođo predsjedateljice, što ste mi dali riječ. Hvala Doista da na vašoj zanimljivoj prezentaciji sa mnogo statistika i sa mnogo naših gledišta, posebice što se tiče budućnosti. Da, mi izbliza pratimo rad Eulexa, To ne činimo samo sada, već smo tako postupali u prošlosti, uključujući i sudjelovanje u društvenim procesima u Kosovu. Imam nekoliko pitanja, ako mi dopustite, za vas. Nakon takozvanog novog mandata, od sljedećeg mjeseca zanima me doista hoće li kosovski suci biti spremni podnijeti politički pritisak i uplitanje vezano uz korupcijske slučajeve sa visoke razine. Jer ne možemo zanikati da smo u nekim slučajevima mogli osjećati određen politički pritisak i pritisak drugačije prirode, dakle u kojoj mjeri može osobno savjetovanje Eulex sam praćenje i mentoriranje doprinijeti e, tome unutar kosovskog pravosuđa. Drugo pitanje tiče se ubojstva Ivona Ivanovića. To je bio velik udar na dijalog na Kosovu. I važno je da se provede jedna iscrpna istraga o tome, dakle, kada biste nam mogli reći nešto što se tiče tog slučajeva, dok smo došli. I što se tiče susjedstva Kosova, mislim da bi EUX trebao objaviti izvješća o stanju provedbe sporazuma vezno uz dijalog između Beograde i Prištine. Jer je vrlo važno da se međunarodna javnost obavijesti o napretku koji je, koji je postignut ili o nekim preprekama u tom procesu. Također ste govorili o vladavini prava Da, vladavina prava je vrlo važna smjernica za Zapadni Balkan, isto tako i za Europu, ali tijekom Eluxov mandata Počitali smo nekoliko članaka o tome koliko unutar Eulexa postoji problema sa vladavinom prava. Tu su izneseni određeni navodi. I zadnje pitanje. Kada očekujete da će se otvoriti most u Mitrovici? na rijeci Iber, zato što je to vrlo važan prijelomni trenutak u tom napretku odnosa između Europske i Kosova. Hvala vam. Hvala vam, gospodin Šolteš. Gospodin Kukan, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala vam, gospođo Papadopulu na analitičkom, sveobuhvatnom, ali vrlo kritičnom, objektivnom i pravednom e, pogledu na aktivnosti rad Eulexa. E, mi pratimo aktivnosti Eulexa od njegovog nastavka 2008. godine i vidjeli smo da je tu došlo do različitih problema za Eulex u tom razdoblju i mislim da ono što ste rekli da je to doista jako, jako realistično. To je jedinstvena misija Europske unije, ova vaša misija na Kosovu, sa vrlo specifičnim posebnim nadležnostima. Spomenuli ste da je to kombinacija političkih i tehničkih nastojanja i općenito je rad Eulexa kada se radi o oblikovanju kosovskog društva, a to je najmlađa europska država, vrlo važan. Tako da jako cijenim ono što radite, te vam želim sve najbolje u budućnosti. Mene zanima sljedeće. Vi ste rekli da će to zapravo biti nova misija nakon novih izmjena Možete li nam to opisati? Hoće li se smanjiti veličina misije ili na koji način će ta misija postati nova? Zatim, drugo pitanje. Nije uvijek bilo tako da je Olex imao predivne odnose sa vladom i sa visokangiranim političarima. Kad, kad su oni bili vrlo kritični, nastojeni e, i rekli su da bi se Olex trebao pokupiti tako je to bilo. Kakva je situacija sada? Zatim još nešto, vi ste koristili jedan vrlo zanimljiv pojam, a to je upravljanje očekivanjima. Da, točno se o tome radi na Kosovu. Slažem se sa onima koji su rekli da je Eulex uživa u poštovanju od strane društva na Kosovu, ali kada sam nekoliko puta posjetio Kosovo, smo imali prilike čuti jako brutalno kritične primjedbe o Eulexu od strane udruga Crvenog Mi smo naravno uvijek branili aktivnosti i ulogu Eulexa, ali kad kad je doista bilo vrlo tužno slušati te primjedbe, te primjedbe nisu bile poštene, nisu bile objektivne. Imate li nekog iskustva u radu sa udrugama civilnog društva, jer naravno da je njihova uloga vrlo važna i ono što kažu je vrlo važno. I to je važan čimbenik u društvu. Još jedno pitanje je već postavio gospodin Šolteš, Naime, ja sam isto eh, htio pripitati što se dogodilo sa istogom vojstva Olivera Ivanovića, jer je to dovelo do jaza u dijalogu između Beograda i Prištine. I do umirenja, do uvažavanja može doći samo ako se to doista dobro istraži i to e, što prije. Dakle, zanimljivo koja je situacija sada. Isto, ukratko mogu reći da je Šoltež zapravo postavio sva najvažnija pitanja, on je na kraju krajeva izvjestitelj pa zna sve ili gotovo sve. A zaključno bih spomenuo dvije stvari, to da doista cijenim rad uliksa, mislim da je to potrebno. Za sve nas ovdje u Europskom parlamentu trebali bismo vam pomoći, trebali bismo vas poduprijeti kada vam je nešto potrebno, zato što radite izvrsne stvari za na Kosovu. Govorili ste o budućnosti. Ali ste govorili o prošlosti i o novim aspektima reforme misije EULEX. Hvala. Hvala vam gospodine Kukane. Gospodin Mavrides, imate riječ. Um, Madame rather ja bih radije govorio na maternim jeziku, pa vas molim da stavite slušalice. ξεκινήσω και εγώ λέγοντας ότι... Ja bih e, započeo s time što bih htio primijetiti da vam doista želim čestitati, želim vam zahvaliti na poslu kojeg obavljate na Kosovo i mi doista dijelimo ono što ste vi rekli, da je to možda jedan od najtežih slučajeva, ovaj slučaj s kojim se vi bavite na području Zapadnog Balkana. Moje prvo pitanje tiče se doduše nečega gdje ja mislim da vi obavite vrlo važan posao, to je vaš posao vezan uz ratne zločine. Zanima me kako Ko što se toga tiče tu izgleda budućnost, primjerice hoće li se u to uključiti Međunarodni kazneni sud ili hoćemo li Kosovo pustiti na miru, što god onda to znači. To nas jako zanima. Zanimaju nas i drugi slučajevi, dakle svi slučajevi koji se tiču ratnih zločina. Drugo pitanje je sljedeće. Kao što je već rečeno, rezultati ne smijemo gledati iz kuta gledišta da smo tamo na terenu. Treba vidjeti što bi se govorilo da uvijek uopće nije niti bilo. A jedan aspekt o kojem se ne govori mnogo, a za kojeg ja smatram da je doveo do pogošanja u situacije i do pogušanja sa vladavinom prava na Kosovu. To je otmica onih šestoro profesora, pripadnika turske manjine. Oni su nestali i nitko do dan danas ne zna što se s njima dogodilo. Ne želim sada ništa reći u samom postupku, ali pravobranitelj je sam govorio o eklatantnom primjeru kršenja vladavine prava. Što se dogodilo s tim ljudima? Kažem to zato što je sada prošlo već nekoliko mjeseci od toga i možemo pretpostaviti da ste vi dobili neke informacije o tome. Tih šest osoba se ilegalno drži u pritvoru u staroj zračnoj luci, ne u novoj zračnoj luci gdje su ih tražili i mene zanima jesu li oni dalje tamo, ako ne gdje su i kakva će biti njihova sudbina. Evo, zaključit ću sa jednom primjedbom. Saslušao sam vas i svidjelo mi se ono što ste rekli da je Europska unija poduzela inicijative za vladavinu prava, prije svega što se tiče pravosuđa. To sada nije upućeno samo vama, to vrijedi za sve nas. Nešto slično bismo možda trebali napraviti i u slučaju Erdoganove Turske. Osim ako mislimo da, u Turskoj doista vlada pošteno pravosuđe. Hvala. Hvala vam, gospodine Mavrides. Želi li se još netko javiti za riječ? Ako ne, onda ću opet riječ gospođi eh, Papadopulu kako bi odgovorila na pitanja. Hvala vam lijepa na pitanjima i hvala vam i na vašoj podršci. To je nešto što nam svima mnogo znači u eleksu. Krenut ću od osnovnih stvari o slučaju Olivera Ivanovića. Mi smo od samog trenutka sudjelovali u e, istrazi koju je provodila kosovska policija. To ćemo na dva načina. Kao prvo pratimo aktivnosti kosovske policije što se tiče i kao drugo olakšavamo razmjenu službenih zahtjeva između kosovske policije i nadležnih srpskih tijela vlasti. Naše osoblje Euleksa je već izradilo analizu poljske aktivnosti na Kosovu, to je nešto smo podijelili s njima, tražili smo ih za komentare, a njihova aktivnost ukazuje na to da će ova istraga se zaključiti brže i da se, su se više orijentirali na postizanje rezultata. Istragu je sada preuzelo sjedište u Prištini tog slučaja, zato što na sjeveru nije bilo dovoljno vještina, dovoljno znanja da se e, može obraditi ovako jedan kompliciran slučaj. Sada je dakle Priština preuzela taj slučaj. Odjel za ozbiljne kaznene zločine se s njime bavi, naravno oni surađuju sa sjeverom, iako je ta suradnja kad i dalje problematična. Nema nikakvih važnijih e, iskoraka i sada se provodi, mi to pratimo i moram reći da je to odgovornost kosovske policije. A EU se također olakšao sastanak E, između srpske i kosovske policije. To smo napravili jednom, a jedan drugi takav sasnak se upravo priprema. Dakle, to je to što se tiče slučajeva Olivera Ivanovića. Gospodin Šoltaš je spomenuo sve te navode protiv Euleksa. Što se toga tiče moram naglasiti da Eulex vrlo striktno, gotovo na religiozan način primjenjuje sva pravila koja su na snazi kada se radi o upravljanju slučajevima. To je naša, naše sveto pismo, mi to potpuno se slijedimo i kao voditelj misije moram reći da provodim politiku sa nultom stopom tolerancije e, u smislu bilo kakve, kakvog oblika korupcije ili uplitanja u Elex. Mi podržavamo sve nezavisne istrage o tome koji se provoze u Briselu, ne u eloksu, e, To provodi jedan sudac sa suda, što znači da su te istrage nepristane. Ja sam vjerena u to da će se sve to razriješiti, a gospodin Kendi vam još može reći nešto više o tome. Prema kodeksu ponašanja discipline za našu misiju, od osoba se traži da uvijek se ponašaju na određen način, da se uvijek pridržavaju najviših standarda, što uključuje i da se pridržavaju zakona koje se primjenjuju u Kosovu. Ali moram reći i sljedeće. Ne možemo zanemariti ono načelo da su svi nevini dok se ne dokaže njihova krivnja. Ova misija je jako propatila zbog navoda i optužbi za koje se kasnije ispostavilo da su e, neutemeljene. To je utjecalo na moral misije i isto tako i na integritet pojedinaca. A to je nešto što bismo trebali dopustiti da se godi. Misiju treba poštivati, ja imam potpuno povjerenje u integritet e, mojeg osoblja. Ako se ispostavi da je netko napravio nešto krivo, onda sve one mjere koje stoje u kodeksu ponašanja se moraju primijeniti. Ali svi su nevini i nemam razloga vjerovati da su moji kolege išta dugo osim izuzetno odgovornih osoba, osoba koje obavljaju svoj posao na najbolji mogući način, na profesionalan način u teškim uvjetima. Odnosi sa lokalnim stanovništvom, kao što sam rekla na početku na vrlo općenit način, imamo te faze u osjećajima ljudi prema euleksa Ja sam razgovarala s mnogo druga civilnog društva, to i dalje činim i naravno da su oni često vrlo kritični zato što su očekivali čudo od nas, a mi im to nismo mogli dati. Nismo. Nitko to nije mogao ne samo na Kosovu. Postoje i drugi dijelovi diljem svijeta i često lokalno ništa gleda na međunarodne snage da riješi probleme koje bi zapravo trebali riješiti oni sami. Nešto što sam vrlo jasno pokušavala reći u Kosovu u ovih dvije godine što sam tamo je to da Eulex nikad nije došao tamo da zamijenimo Kosovo. Mi smo došli tamo da ih pomognemo, da ih podupremo, da ih vodimo, da im budemo na raspolaganju, ali na kraju krajeva se radi o njihovim odlukama, o njihovom mjestu življenja, o njihovom životu, o njihovoj budućnosti. Kad kad se to sve pomiješa. Sada kada je Eulex u završnoj fazi, svi doista cijene naš rad i boje se te praznine koju ćemo staviti. Rekla sam im da je tamo ured Europske unije, da je tamo Europska unija, da je tamo posljednji predstavnik Europske unije i da će i Eulex biti tamo na drugačiji način, ali ipak bit ćemo tamo. No oni moraju naučiti da su oni odgovorni prema vlastitom narodu, a to je vrlo važna stvar. Što se tiče vlade, i tu imamo uzlaznih i izlaznih faza, jer misija poput Eldoksa ima i političke posljedice, što znači da je uvijek netko nezavoljan zbog toga u tom političkom sustavu. Ali stvari su se nedavno dosta smirile, moram reći. Imamo jako dobru suradnju, pokušavamo surađivati sa svima, sa tijelima vlasti i sa udrugama civilnog društva i pokušavamo raditi što bolje možemo, znamo i umijemo prema našem mandatu. Kada se radi o novoj misiji, ne radi se tu samo o smanjenju broja osoblja. Kao prvo, mnogo aktivnosti će se prebaciti na ured Europske unije. Nećemo sudjelovati u izradi zakona, nećemo pravosudno vijeće ili tušinsko vijeće Kosova savjetovati, to će preuzeti ured poslovnog predstavnika Europske unije. Imamo još neke aktivnosti koje se tiču ispravaka, praćenja dosijeja koje se treba vratiti na lokalne sudove, ali to će se sve činiti u vrlo bliskoj suradnji sa Uredom Europske unije i sa posljednim predstavnikom Europske unije. Dakle, mi i dalje imamo ta znanja, tu vještinu, to smo i dalje spremni ustupiti, ali u uskoj suradnji sa ovim drugim tijelima Europske unije i u tom jednom kretanju ka ukidanju na uređen način misije kako Kosovo bude napredovalo. Možda to neće biti onoliko brzo kako bismo mi to očekivali, kako bismo to, mi to htjeli, ali krenut ćemo se unaprijed. Što se tiče sudaca koji obrađuju slučajeve, kao i u svakom sustavu imate loše, dobre sudce, osrednje sudce, to je normalno. Prisudstvo Eulexa čak i u toj zadaći praćenja je najbolje odvraćajuće sredstvo. Sama činjenica da smo mi tamo, da pratimo, da kontroliramo, da pišemo izvješća čini čuda. Ne želim predvidjeti i sada vam reći da će se sve dogoditi savršeno, da ćemo sve napraviti onako kako bi trebalo, ali vjerujem da ćemo nastaviti sa tim putom unaprijed i što se toga tiče sam jako tu uvjerena. Što se tiče ratnih zločina, sud u Hagu je nezavisna institucija koja radi na nezavisan način i nemam e, razloga zbog bih morala pomisliti da oni neće nastaviti sa svojim radom kao do sada. Eurex je obradio mnogo slučajeva ratnih zločina, mnogo smo njih uspješno zaključili, Mnogo od njih je sada predano, to su sada već pripremljene istrage koje se daju onda na u lokalne ruke i koje će Alex u budućnosti pratiti. I ta nastojanja da se kazne svi ratni zločini će se nastaviti. Što se tiče ovih šest eh, Turaka u Kosovu, mislim da je Kosovski parlament baš evo prije dva dana eh, imao veliku raspravu o tome. To je pokrenulo pravu političku luju u Kosovu. Sami eh, Kosovari žele znati što se dogodilo. Ja ne znam kakva je bila rasprava u parlamentu, što je bilo isto toga, mislim da je to bilo jučer, ali rekli su da će osnovati odbor da istraže što se dogodilo i sada toga moramo pričekati na njih da to učine jer su oni ti koji su preuzeli tu inicijativu. Hvala vam lijepo, gospođo Cijenimo sve što radite, Eulexu i želimo vam svu sreću. Ovime završavamo trenutno razmjenu stajališta. Zahvaljujem gospodinu Kentu na prisutstvu. I svakako ćemo u budućnosti još biti u kontaktu. Pet minuta pauze pa ćemo nastaviti sa sljedećim točkom dnevnog reda. Dear colleagues, Dragi kolege, nastavit ćemo s 18. točkom dnevnog reda, kratkim izvješćem o misiji za promatranje izbora u Libanonu. Posljednja točka dnevnog reda, misija se odvijela od 3. do 8. svibnja Izbori su držani u nedjelju šest gotovo desetljeće nakon prethodnih izbora 2009. godine. Doznali smo da je zemlja uvela novi izborni zakon prije godinu dana i mnogo preporuke prethodne promatračke misije izbora 2009. su uzete u obzir. Nažalost, čini se da je ovaj puta izlaznost bila niža nego 2009. Odmah bih željela pozdraviti gospođu Elenu Valencijano koja je bila glavni promatrač ove misije i gospodina sava Franku kao predsjednika Europskog izaslanstva. Gospodin Valencijano, izvolite, dajte nam kratko izvješće ove misije, nakon toga ćemo reći dati gospodinu Salafranki, koji će nam isto nešto reći o posjetu izaslanstva zemlji. Hvala lijepo. Misija za promatranje izbora bila je prisutna tijekom izbora u Libanonu. Praktički od kraja svibnja radimo na ovoj misiji. Sa znatnim timom koji je posjetio i predstavnicu i ostatak zemlje i uobičajenim e, stručnjacima iz promatračkih, za promatranje misija. Smatram da posao koji smo odradili je bio odličan i to je pokazalo da Europska unija ima snažno prisustvo, što smatram da su cijenili svi naši sugovornici. Kao što je predsjednica već predsjedateljica rekla, izbori su se provodili pod novim izbornim zakonom, zakonom koji smo mi sami procijenili i preporučili zajedno s drugim političkim dionicima i taj je zakon unio niz važnih promjena, najvažnije od kojih je možda bila ta da se kreće prema proporcionalnom sistemu koji je uključio i Libanonce koji nisu, koji ne žive u zemlji, a glasanje je bilo tajnije zbog toga što su glasački listići bili otisnuti i ispisani već unaprijed prije izbora i što je sve u skladu s našim preporukama. Dakle, vidjeli smo da je izborni zakon promijenjen, a i ove promjene su dovele do promjene opće glasačke kulture. Na sam dan izbora sve vrlo mirno teklo, došlo do pokojeg manjeg incidenta, no naši promatrači su rekli da je sve glatko i mirno proteklo. Postoje jedne ili dvije kritike koje su iskrsnule na dolazećim danima, no ubrzo su se utišale i načelno govoreći mislim da možemo reći da su izbori održani u mirnom ozračju. službenici na izbornim mjestima bili su vrlo učinkoviti, nismo opazili nikakve veće nepravilnosti. Jer to je bio jedan od komentara e, jednoga od kandidata koji nije dobio zastupničko mjesto, no ti i takvi komentari nestali su u nadolazećim danima. Jedna do dvije stvari koje se tiču izborne kampanje libanonskog izbornog sistema su nas zabrinule, neke od kandidata i neke od političkih stranaka koji su se kandidirale i to je način na koji je financirana izborna kampanja, osobito što se tiče iznimno velikih količina novaca koje su cirkulirale i kada smo razgovarali sa sugovornicima, doznali smo da su doista bile velike svote uključene. Ako pogledamo komisiju koja nadzorna, zadužena za nadzor tih količina, zaključujemo da gotovo da ne postoji nikakva kontrola izborni, ta komisija za izborni nadzor uvelike ovisi o vladi i zapravo nemaju dostatne ovlasti da bi istraživali izvore financiranja pojedinih kandidata. Jedna od naših preporuka koju možete u prvotnom izvješću pročitati je da da komisijama veće ovlasti i sve vlastiti proračun i da su autonomniji da bi bolje provodili svoj posao. Još jedan važan element je bilo uključivanje žena u politiku dakle mogućnost da budu izabrane, a to je još jedna od preporuka Europske unije iz 2009. Dakle, imali smo mnogo veći broj žena kandidata, ali svega ih je šest izabrano u parlament, što znači da je Libanonski parlament jedan od parlamenta sa najslabijom zastupljenošću žena, a to upravo u zemlji gdje su žene vrlo politički aktivne i tijekom kampanje i na sam dan izbora, vidjeli smo koliko su aktivne. No, vrlo im je teško biti izabrane i da ih se na odgovarajući način uključi u politiku, što je svakako zabrinjavajuće. Spomenula sam već i da su u izbore uključene i osobe koje ne žive u zemlji. To je više simbolički potez nego koliko ima stvaran utjecaj. E, promatrači su vidjeli da je postala mogućnost glasanja u nizu europskih gradova, tako da smo i sami mogli vidjeti kako stvari funkcioniraju, funkcioniraju kako se obavlja transfer glasova i sve moramo reći da je bilo vrlo transparentno. Još se jedno pitanje tiče financiranja i kontrole i nadzora komisije. A to je pristup medijima. To je vrlo teško za sve kandidate, osobito za one koji nemaju dovoljno novaca ili one koji dolaze izvan političkih stranaka. Ako pogledamo libanonske medije, osobito televiziju, oni su vrlo često izravno povezani s pojedinim političkim strankama koje su kandidati na izborima i premda postoje medijsko prisutstvo sviju, mislim da se ne može govoriti o jednakosti, jednakim mogućnostima za pristup medijima tijekom izborne kampanje. neki dan sam napustila Beirut i što se tiče analize rezultata mogu reći da je odaziv bio slabiji nego 2000 razdoblje između 2005. i 2009. 44% nije velika razlika, 44% 2005. ali manji je dakle nego 2009. U ovoj se zemlji nekoliko godina nije moglo glasati i činjenica da je odaziv bio toliko slab i donekle paradoksalna. Demokracija je očito jedna aktivnost koja se razvija i poboljšava što se češće provodi i kad kada vidimo da se kada se pojavi mogućnost glasanja da će odaziv na izborima i pasti. Toliko ukratko od mene, moj kolega gospodin Salafranka i ja smo iznimno dobro surađivali tijekom promatračke misije, pa bih doista od srca mu zahvalila, kao i drugim kolegama iz parlamenta. Nadam se da i on dijeli moje zaključke koje sam vam iznijela Dakle, moram reći da u parlamentu imamo nekoliko sunitskih kandidata, a ministar pravosuđa je rekao da ako pogledamo e, ovakve male zemlje, da su to važni pokazatelji. Na što se tiče ravnoteže ovlasti, ne znam koliko to utječe. Ako također pogledamo činjenicu da je proporcionalnost nešto što je sada uvedeno, to je doista dobro. Džambulet još uvijek ima jednaki utjecaj, Hezbollah je također bolje prošao, ali ne mnogo bolje. Čitali smo u zapadnom tisku o njihovom triumfu, no ne mogu reći da je došlo do toliko velikog poboljšanja. No postoji konsenzus da se ničime ne bi trebalo potkopati stabilnost u zemlji i to smo čuli od svih političkih stranaka, dakle da se nikako ne smije ugroziti stabilnost zemlje. Mora doći do određene vlade, nacionalnog jedinstva, što je prije moguće jer je mnogo toga što se mora odraditi. Dakle, pretpostavljam da će biti zanimljiva raspodjela u vladi. A ukoliko vlada Izraela ili SAD-a ne utječu ili ne spriječe na razvoj događaja, imat ćemo jednu autonomnu zemlju sa svojom vlastitom vladom, parlamentom, jer vjerujem da bi oni doista voljeli riješiti se nadzora tih velikih igrača u regiji. Što se tiče građanskog društva, imali smo jedan manji incident nakon zatvaranja biračkih mjesta. Jedan od kandidata je zaključio da je dobio mjesto i nakon što su glasovi prebrojen ispalo je da nije radi sa jednom novinaru, piscu koji je vrlo dobro poznat u građanskom društvu, no nakon brojanja glasova ispalo je da ona nije ipak dobila zastupničko mjesto. Uspjeli smo se sastati s njom. I Dakle, to je jedna manja nejasnoća koja je riješena. na cjelokupni dojam je takav da je su sami izbori, izborna kampanja dobro protekli. Do 7. lipnja će promatračka misija biti prisutna u Berutu i da li ćemo podnijeti završno izvješće. Dakle, zahvala bi gospodina Franki na njegovoj suradnji i gospođi Kristin Lassen, našoj veleposlanici u Berutu, na njene suradnji <clears throat> i gospodinu Makegiju koji nas je pratio. Ono je bio od velike koristi u rješavanju raznih problema do kojih je ondje došlo. Dakle, radilo se o posebnoj misiji u posebnoj zemlji. Hvala. Hvala gospodine Salafranka. Hvala, nemam mnogo za dodati. Kolegici Valencijano, samo bih rekao da i parlamentarno izaslanstvo imalo mogućnost i prije misije za promatranje posjetiti e, europske snage prisutne na jugu Libanona. Dakle, tako smo mogli procijeniti situaciju na plavoj liniji i to je, moram reći, bilo jedno pozitivno iskustvo. Usprkos tenzijama koje trenutno postoje u regiji i usprkos e, znatnom migratornom pritisku kroz koji zemlja prolazi. Milijuni pol Sirijaca živi na njihovom teritoriju. No, kao što je Lena rekla, izbori su se mm, odvijali mirno, sve je bilo regularno, a stabilnost zemlje je nešto što je važno za Europsku uniju od 2005. preko 2009. pratimo izbore. Odaziv, dakle, nije bio toliko visok, visok kao 2009. ali ako to usporedimo sa drugim izbornim procesima, primjerice u Europskoj uniji ili izborima u Velikoj Britaniji ili tu nisu čak, vidimo da su ovi, da ti postoci zapravo i nisu toliko niski. Mi kao zastupnici parlamenta, kao što je Elena naglasila, u kontekstu svih događaja u zemlji i novog izbornog zakona. Moramo imati na umu da devet godina ondje nije bilo izbora. E, možete zamisliti kako bi naš mandat izgledao tijekom devet godina bez ikakvih legitimnih procesa koji se među vremenu odvijaju. To je upravo ono što se u Libanonu dogodilo i bilo je veliko iznenađenje da nije odaziv bio viši. Također misija je naglasila da kao posljedicu toga preko 7000 birača nije glasalo. Dakle, sve detalje možemo naći u privremenom izvješću i istaknuli smo one stvari koje smatramo da su najvažnije. Primjerice, sudjelovanje žena, financiranje, izborne kampanje, podrška i unapređenje kapaciteta, nadzorne komisije. Isto smo tako istaknuli posvećenost i spremnost Europske unije da doprinese stabilnosti u toj zemlji i reći ću možda bolje relativne stabilnosti jer stabilnost u Libanonu ne znam da li je nestabilna, ali svakako je poprilično jedinstvena. Napredak zbog novog izbornog zakona i sustava proporcionalnosti te glasanja osoba koje nisu u zemlji ili korištenje unaprijed otisnutih glasačkih listova, to sve je doista napredak. Moje je dojam bio da se radilo dobro organiziranim, valjanim izborima i da su građani postala sumnja da će im biti presložen novi izborni zakon, donekle su okljevali, ali mislim da se stvari ipak nisu toliko promijenili kao što je Elena i rekla. Nadamo se da će stvari u jednoj kompliciranoj zemlji možeti ostati, moći ostati stabilne i naš je dojam stvari bio vrlo pozitivan. Nadamo se da će u budućem mladi sudjelovati u glasanjima. E, tijekom nekih razgovora pojavilo se i pitanje sudjelovanja žena i to je bilo donekle neugodno jer su priznali da nema žena kandidata na izbornim popisima. Sastali smo se sa ministrima, predsjednikom, ministrom zaduženim za izborni proces i sa članovima nadzorne komisije i vjerujem da je u krajnjoj liniji to sve bilo pozitivno, da je Europska unija također ostavila pozitivan dojam. Usredotočili smo se no ono što sporazum o pridruživanju znači za nas i koji su naši prioriteti, dakle borbu protiv terorizma, upravljanje, ekonomski napredak, ova zemlja prolazi kroz znatne gospodarske poteškoće, ima 140% javnog duga, visoku stopu nezaposlenosti. A to sve naravno pogoršava i prisustvo sirijskih izbjeglica. No te poteškoće je moguće prebroditi ukoliko se nastave raditi na ovaj način. Istaknuli smo je važnu osnaživanje naših parlamentarnih odnosa te pružanje tehničke suradnje Libanonskom parlamentu. Zahvalio bih Eleni Valencijano i Libanonu na gostoprimstvu koje su nam pokazali, podršci koju smo dobili, moglo se vidjeti da doista postoji dobra suradnja između šefa promatračke misije i izaslanstva i zahvalio bih i tajništvu na njihovom radu, doista su savršeno sve odradili, bili su neumorni i vrlo su profesionalno obavili svoj posao. Hvala također i svim kolegama. I još jednom hvala tajništvu na podršci koje je pružilo. To je, bi mogao biti dobar primjer svim drugim promatračkim misijama. Zastupnica Matija se javila za riječ. Koja je zadužena za odnose sa zemljama Mašrega. Hvala, neću mnogo toga dodati i želim samo čestitati kolegama, gospodinu Salafranki i gospođu Valencijanu. E, slažem se e, sa sadržajem njihovog rezimea. A ono što su oni rekli o odličnoj suradnji između misije i europske misije stoji potvrđujem sve što je rekla gospođa Valenciano i što je rekao gospodin Salafranka. On je bio šef delegacije za posjet toj državi. To je vezano uz oblik e, u kojem europske institucije vrše svoju ulogu. Ovo je bio vrlo osjetljiv kontekst politički gledano devet godina se nisu održali izbori u ovoj zemlji. Posljednjih godinu i pol je došlo do raznih e, izbornih kampanja, raznih događaja. E, politička stvarnost je bila prilično teška za e, libanonske građane koji su morali primiti mnogo sirijskih izbjeglica u vrlo teškim uvjetima. Nisu imali dovoljne kapacitete i ipak pokazali su svoju veliku dužnost i e, misija je odlično e, odradila e, povjereni zadatak i ne samo šef izaslanstva mm, Europskog parlamenta, nego i kolegica koja je promatrala izbore. Oni su na neovisan i nepristran način nas izvijestili o rezultatima izbora i mislim da su ove misije stvarno provedene izvrsno. Ova zemlja, kao što smo rekli, prolazi kroz težak proces eh, i imala je vladu nacionalnog jedinstva, a sada treba imati stabilnost bez vanjskih uplitanja. Zahvaljujem svima pogotovo tajništvu parlamenta koje je odradilo odličan posao i koji nam je dao mogućnost da e, naše funkcije obnašamo kvalitetno. Hvala. Želi li netko od zastupnika e, još sudjelovati u ovoj raspravi? Ako se nitko ne javlja za riječ, time zaključujemo raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Mislim da ste tijekom e, observatske misije odradili odličan posao u Libanonu. Zahvaljujem na vašem radu. Ovo je zadnja točka na dnevnom redu. E, točka broj 19. Razno. Želi li se tko javiti? Ne. Sljedeće sjednice 20. lipnja i 21. lipnja ovdje u Briselu imamo sljedeći sastanak. Hvala još jednom, hvala vam na suradnju, suradnji, hvala na strpljenju. Želim zahvaliti prevoditeljima i tajništvu. Zahvaljujem također. Odradili smo odličan posao danas. Hvala.